Good Dobro vam jutro, gospođe i gospodo. Molim, zauzmite mjesta. Da počnemo naš sastanak koji je od iznimne važnosti. Očekujemo da nam dođe veći broj predstavnika obaju odbora, ali nećemo gubiti vrijeme, počinjemo odmah. Povjerenice Krecu, gospodine Oswald, poštovane kolege. Čast mi je pozdraviti vas na zajedničkom Ređi Koter sastanku interinstitucionalnoj raspravi između Europskog parlamenta i Europskog odbora regija u cijelom ovom mandatu. Razgovaramo o novom zakonodavnom paketu o kohezijskoj politici i to s povjerenicom Krecu i vjerujem da će ovo biti dobrodošla prilika za razvinu mišljenja o budućoj kohezijskoj politici. Europska unija danas više nego ikada suočena je s izazovima tehnološke, demografske, klimatske promjene, migracije, e, sigurnosti, Brexit, geopolitička nestabilnost, vrijednosti i demokratska načela na kojima je utemeljen europski e, projekt. I e, naše je veliko postignuće da je kohezijska politika jedan od glavnih e, instrumenata na koji se oslanja Europska unija u svojoj regionalnoj politici i u e, održivom gospodarstvu Europe. Naravno, e, tim putem ide se i kad se odgovara na migracijske, e, sigurnosne, klimatske i druge izazove uzevši u obzir nacionalne razvojne potrebe i posebnosti svih regija i teritorija. Da bi se Uniju približilo njezinim građanima. Dakle, politika za razdoblje od 2021. do 2027. VFO e, je e, dobra, e, dobar primjer koordinacije između različitih politika, ali nažalost kohezijska je politika pretrpjela rezanja kao i zajednička poljoprivredna politika. I VFO iz svib, usvojen u svibnju 2018 utvrđuje stajalište Europskog eh, parlamenta da je potrebno imati dovoljno financiranje za ključne politike Evropske unije, ispunjavanje različitih zadaća i ciljeva eh, i kohezijske politike na eh, razini od na proračuna od 2014. do 2020. Jedan od ključnih, jedno od ključnih načela prijedloga od 2021. do 2027. je da se e, učvrste e, izvori financiranja različitih e, programa Unije. Dakle, kohezijska politika željela bi poboljšati fokus i koncentraciju politike koja bi trebala dovesti do ostvarenja ovih ciljeva i uspostaviti e, učinkovitije poveznice s drugim e, fondovima i odborima što je u skladu s evropskim sa usvojenom e, odlukom ili rezolucijom Evropske unije o kohezijskoj politici i sedmim kohezijskim izvješćem. Evropska unija uz svoje vrijednosti i e, upravljanje gospodarstvom e, treba učinkovite instrumente e, za upravljanje fondovima i to i kroz lokalno razvijene razvojne strategije. Bliže se parlamentarni izbori i radit ćemo zajedno na zakonodavnim prijedlozima na dobrobit e, naših građana, a ovaj odbor bavi se s e, više e, zakonodavnih dosija trenutno. I željeli bismo taj rad okončati do božićne stanke. Pa smo pozvali i predstavnike odbora regija koji će nam dati izvješće o svom radu koji je povezan s kohezijskom politikom. Pod pritiskom smo rokova i pokušavamo i europskim građanima predočiti naše e, stajalište i Nadamo se da će i novi parlament zajedno s Europskom komisijom raditi istim tempom da bi europskim eh, građanima donio finalizirani eh, zakonodavni paket za novo plansko razdoblje. Nadam se da ćemo i danas imati vrlo plodnu suradnju. Hvala vam lijepa što ste nam se pridružili i želim nam uspješan rad. Moj kolega gospodin Osvald sada preuzima riječ. Hvala lijepa gospođo Mihajlova. Hvala vam gospođo povjerenice. Ja sam pripremio eh, svoje izlaganje, međutim rekli ste zapravo sve što je važno. Iznimno nam je drago što smo se okupili, ovo je tradicionalni sastanak eh, Kotera i regija i Posebno je važan e, u ovom trenutku i zato što je e, povjerenica s nama. Mi smo se pred više godina počeli boriti za koheziju koja nije bila e, jače zastupljena i zapravo smo napravili savez za koheziju da bismo pokazali i komisiji i našim građanima koliko je kohezija i kohezijska politika e, važna. I e, mislim da bi bilo vrlo opasno da ljudi ne izađu na europske izbore i da ne dobijemo kvalitetan parlament. A e, zapravo ljudima treba prikazati dodane vrijednosti. Govorimo o europskim dodanim vrijednostima, a smatram da je za nas pogotovo važno e, što ljudi vide kao dodanu vrijednost i mi imamo izvjestitelje i počeli smo razgovarati o e, uredbama e, i načinu na koji bi one mogle biti korisne za e, krajnje korisnike. Ja mogu reći, a imali smo i prethodno rasprave o tome da sam zadovoljan što je kohezijska politika e, provedena i provodi se u većini regija, a ono što je za nas važnije nije samo regulativa, već e, i pojednostavljenje koje se neprestano treba događati i nije međutim stvar u tome, stvar je e, i u dobrim smjernicama i u projektima koji su prilagođeni situaciji u pojedinim regijama, pa je zato važna i fleksibilnost, ali i integrirani pristup, dakle sinergije. Pa trebamo nastojati naše potrebe zadovoljiti kroz ovo zakonodavstvo koje se donosi i vjerujem da se upravo o tome odvijaju vrlo plodne rasprave. Mi smo za mjesec dana odgodili e, Koter sastanak upravo da bismo mogli e, u nje, na njemu razgovarati o rezultatima ovog sastanka. Hvala gospodine e, Osvalda. Sada dajem riječ e, povjerenici Krecu. E, mislim da je doista sjajno što ste danas s nama i dajem vam riječ. I meni je iznimno drago što sam e, s vama, poštovani članovi odbora regija, članovi Europskog parlamenta. I kao što rekoh, doista mi je zadovoljstvo što smo se okupili. To nije pitanje samo uobičajenih sastanaka, ali e, nego je i e, pred vama naš prijedlog e, VFOA za razdoblje od 2021. do 2027. I Vaša podrška uvijek nam je bila od ključne važnosti i upravo zato želim izraziti našu zahvalnost i pogotovo cijenimo brz i učinkovit način na koji su rasprave provedene i o budućoj kohezijskoj politici. Kao što rekoste, taj savez za koheziju e, je osnovan. Mi smo zajedno odaslali poruku svim zainteresiranim stranama, te smo <clears throat> se okrenuli prema budućnosti e, i omotnica e, s kohezijskom politikom je dio opće politike imamo 273 eh, milijarde eura eh, za eh, investicije koje su zajednički izraz europske vrijednosti, solidarnosti i održivog razvoja. I nadam se da naš prijedlog e, od svibnja će obilježiti i znatna modernizacija i e, Dakle, e, moramo se prilagoditi u našoj politici svemu pa čak i pametnim telefonima, niti mobitela nije bilo kad smo o tome počeli govoriti i na tome počeli raditi. E, prioriteti moraju biti prilagođeni korisnicima, treba e, odgovoriti na glavne izazove i naši prioriteti su e, pogodni za provedbu prema prijedlogu parlamenta i vijeća, te moramo reći nema smisla imati niti pametni telefon ako ga ne možete i ne znate koristiti. Imamo nekoliko jednostavnijih prioriteta i ja ću to sažeti u, jednom, u jednoj rečenici. Pametno, zeleno, E, niski e, ugljični, e, niski indeks ugljika i ne treba više povlačiti umjetne razdjelnice. Prioritet cilja jedan to su inovacije, digitalizacija, vještine, poduzeća i ciljevi. To podrazumijeva komplementarne mjere a za različite prioritete. Naravno i za korisnike sve treba biti pogodno i e, obavljeno je puno posla, ali nije sve na najbolji mogući način iskomunicirano građanima. I e, upravo je e, i u našem vijeću to jedan od prioriteta. 70% populacije nije svjesno određenih postignuća niti zna da se vozi e, e, autocestama, da se liječi u bolnicama ili uče u školama koje su sagrađene europskim novcem. Pa e, treba to prenositi na način koji je otvoreniji, jednostavniji i bolji. Osim toga, imamo različite nove mjere, prioritet 1 za pametniju Europu, Smarter Europe i pripremu terena za takvu Europu. Jer tvrtke koje su predvodnice u svijetu danas, divovi gospodarstva su nastali pred samo nekoliko godina krenuli iz običnih garaža na temelju dobrih e, ideja koje su padale na plodno tlo e, kapitala i poduzetničkog kapitala, e, poslovnih klastera i inovativnih sustava. I u našim regijama, u našim državama, ove poduzetničke kreativne ideje zametak su koji je potreban za sutrašnju novu e, ekonomiju, novo gospodarstvo i vjerujemo da ćemo mi e, pružiti novi sustav, sustav inovacija i da će naše regije ostati relevantne i konkurentne u tehnološki sve naprednijem svijetu. Dva su izazova na koja treba odgovoriti. Jedan sam već spomenula, to je tehnološka transformacija, ali jednako je važno e, ostvariti i prijelaz na niskouglično gospodarstvo. Što znači ostvarenje gospodarske e, energetske učinkovitosti, veći udio obnovljivih izvora energije, pametniji energetski sustavi uz potencijal e, da vodimo u takvim tehnologijama uz dinamičnije sustave isporuke što podrazumijeva i suvremenu učinkovite načine dopremanja ili isporuke energije. Opet eh, ću se vratiti na smartphone koji vam naravno nije potreban ako nemate Wi-Fi ili ako vam je veza prespora. Pa prema tome, važno je da se smanji vrijeme čekanja i da krenemo i zaključimo prošlo i krenemo u novo programsko razdoblje. Podržat ćemo radikalna pojednostavljenja i radili smo predano e, u radnoj skupini za pojednostavljenje i imamo vrlo jasne ciljeve koje želimo postići uz posebnu koncentriranost na rezultate i njihovu provedbu i programski i projektni menadžeri moraju se koncentrirati na postupke, na izvještavanje, jer zapravo su tu glavne pritužbe. Želimo kreativnu energiju, želimo rezultate. U ovim eh, turbulentnim vremenima s puno izazova Najvažnije je ostvariti povjerenje. E, moramo dati povjerenje onima koji e, upravljaju i koji imaju iskustva u tome. Nemojmo misliti da mi znamo sve što njima treba. Potrebno im je e, omogućiti prilagođene programe i imati u njih povjerenja kao i predvidjeti mogućnost da se dogode najgori scenariji. Naši prijedlozi za pojednostavljenje su e, široki i vjerujem da ono što radimo jest daleko sežno. Imamo i priručnike za pojednostavljenje 83 mjere pojednostavljenja koje su u njemu opisane. Vama zahvaljujem na pozitivnim povratnim informacijama i mnogi od vas, članovi Europskog parlamenta i odbora regija kao i drugi dionici, pružili su našim naporima za pojednostavljenjem e, značajnu podršku, a vjerujem da će tako biti u narednim mjesecima kad u Europskom parlamentu budemo razgovarali kao i u vijeću o e, uredbama i treba nam vaša pomoć i znam da parlament i odbor regija i tekako žele ubrzati postizanje sporazuma prije europskih e, izbora, ali problem je e, u tome da moramo razgovarati i s državama članicama i predstavnicima vijeća pogotovo u okviru VFO-a, ne samo radi izbora, nego i zato što će biti i drugih zastoja, jer je ogroman broj e, projekata, stotinu tisuća e, projekata koji su u opasnosti da ne budu e, okončani s europskim novcem, nego će se morati oslanjati na vlastita sredstva, što je poseban izazov za rumunjsko predsjedanje. Dva su čimbenika koja su iznimno važna. U prosincu 2014 e, smo imali godinu dana za e, sporazum o partnerstvu i tako dalje Postizanje sporazuma e, išlo je dosta sporo i i otvoreno ću reći da nam je potrebna vaša pomoć, a ljudi koji puta su nekako sigurni e, s poznatim starim telefonima, ali E, a ne s pametnim te mobitelima. A međutim, oni nisu budućnost. Ja vas moram e, pozvati da nam se pridružite, dakle i e, odbor regija i vijeće i moramo znati da se radi o velikim troškovima koje uključuje višegodišnji financijski okvir uz više pojednostavljenja, e, više fleksibilnosti. I ja sam doista ponosna na postignuće u posljednjih godinu dana uz e, i dodatne čimbenike kao što su Brexit i druge, druga pitanja, a e, Evropsku E, uniju nikad se nije tražilo da u određenim e, pitanjima intervenira. Međutim, sa kohezijskom politikom 373 milijarde e, eura za regionalni razvoj ovo doista znači da je naš moto uvijek bio da niti jedna regija ne smije zaostajati i da Europu trebamo bolje povezati bez dodatnih podjela. E, Europu građana. E, ne radi se samo o izborima, nego o trendovima koji su pro ili e, antievropski. Pa je i u tom svjetlu kohezijska politika jako važna i Vidjeli ste koliko je mladih ljudi e, bilo na Erasmusu, koliko ih e, je mobilno, idu iz jedne u drugu državu. Naprosto to uzimaju kao nešto zajamčeno. Ali pred samo 30 godina to je bilo nezamislivo. Mi smo dovoljno stari da se sjećamo i razdoblja komunističke vladavine, kad se nije moglo putovati niti birati kud ćemo ići, ali dovoljno mladi da znamo da smo odgovorni za budućnost narednih e, generacija. Još jednom vam zahvaljujem. Želimo Europu koja je Europa rezultata, koja je pametna Europa, niskouglično gospodarstvo koje e, ostavlja ovu planetu i naše djeci, djeci naše djece. I to je doista ambiciozno postavljen e, cilj, ali moguće ga je dostići. A ja zahvaljujem svima i e, nadam se da ćemo uskoro započeti pregovore te da ćemo imati sljedeći e, višegodišnji financijski okvir kao pripremu za e, trijalog. Ja sam ovdje među prijateljima i upravo zato s vama razgovaram otvoreno. Plan nam je ambiciozan, ali ja ga pozdravljam i tražim i još više postavljene ciljeve. Hvala vam lijepa. Eh, očekujem vaše pitanja, komentare i raspravu. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. Sad nastavljamo dalje s raspravom. Prvo će govoriti koordinatori oba odbora, a zatim toga da ćemo riječ članovima odbora. Sada počinjemo koordinatorom iz kluba EPP-a. Jeste li spremni? Gospodin Arimon. Hvala gospođo predsjednice. Pa, spontano javljena, gospodin Roj nije ovdje. Ja bih na prvom mjestu želio zahvaliti govornicima isto tako e, zapravo što žestoko zastupaju misa e, misao regionalne politike. Vraćam se upravo na tu misao 2018. godine, to spominjati, a prije svega kada na umu imamo da sve ono što će se dogoditi u svibnju 2019. godine, da ipak e, s tim u vezi znamo što to mi želimo. Mogu vam isto tako, ne samo vezano uz klub, ali isto tako i kao izvjestitelj kazati da smo u posljednjih nekoliko mjeseci učinili upravo to što se i očekivalo od nas i što se smatralo važnim, a to je da što je to prije moguće ova izvješća E, dovedemo u odbore, da prođemo kroz njih, da što je to prije moguće ova izvješća dospiju i u trijalog. To nije bilo baš jednostavno. Svi koji su bili izvjestitelji u ovim dosijejima znaju da smo kroz ljeto izuzetno i intenzivno radili, a upravo uz otegotnu okolnost da kada imate zakonodavno izvješće koje je pak s druge strane povezan i sa višegodišnjim financijskim okvirom, da zapravo trebate imati dosta vremena kako biste mogli stupiti u kontakt e, sa svim ljudima od onih e, na terenu, što nije bilo moguće baš e, u ovog kratkom razdoblju. Zahvaljujem se u ime svih onih koji su ipak sudjelovali u tome i svi ovi akteri, susresti se s njima, razgovarati s njima, Mislim da smo u konačnici dobili dobra izvješća koje su na razini e, odbora kojima se raspravlja na odborima, a isto tako izradit ćemo i kompromisne prijedloge koji će komisijne prijedloge mislim ipak malo promijeniti, međutim onaj osnovni pravac koji je zacrtan ili filozofija koji je time ustaličila komisija ostaće na snazi. A vjerujem da je ono vrijeme koje nam stoji na raspolaganju da do kraja ove godine e, eventualno već možemo započeti i sa trijalogom. Međutim, trebamo postaviti jedno temeljno pitanje i to 9. listopada 2018. godine, a to temeljno pitanje je zbog čega regionalna politika jest danas potrebnija no ikada. Rasprava o višegodišnjem financijskom okviru kreće se u smjeru štednje, a isto tako i financijski okvir trebamo oblikovati tako da države članice e, budu uključene, a kada god raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru, tada je prva žrtva regionalna politika. Prošli puta smo uspjeli da zadržimo razinu sredstava, a to je bio jedan od e, argumenta Brexita. Međutim, rezovi se E, mogu učiniti. Pitanje je zapravo zašto da se to uopće događa u okviru regionalne politike. Mislim da i sam politički kontekst e, zahtjeva od nas da ovo pitanje zaista e, temeljito promislimo i da kažemo da regionalna politika mora biti sačuvana. Tri su jednostavno razloga tomu. Prvo, mišljenja sam da u Europi možemo razaznati solidarnost koja zapravo više nema onu e, dakle ono značenje koje su imali oči utemeljitelji Europske unije, a to je pomoć slabijima. To je zapravo osnovna i temeljna misa regionalne politike. I zbog toga sam se upravo počeo baviti politikom. Moramo se boriti za to i ako netko kaže da nam to nije potrebno i ako tu temeljnu misao napustimo, ako više nećemo to uključivati u naše politike, tada će Europa izgubiti svoju dušu. To ne smijemo dozvoliti. Moramo se tomu oduprijeti i na razini odbora i u odboru regija, a isto tako i založiti se da to pobijemo na bilo koji način. Drugo razlog, e, svijet se mijenja, strukturne politike, su dale svoje odgovore, a to je da se ciljevi mijenjaju samih strukturnih politika. Dakle, ne grade se nove autoceste, gleda se u budućnost e, Smart Europe kao pojam investicije. Kada kažemo pametna Europa, onda to ujedno znači Europa koja je e, prethodnica svih aktivnosti kada je riječ o zaštiti klime. Mislim da smo i prošli puta zaista dobro stvari definirali, a to je kako se novac treba koristiti u okviru regionalne politike. Mi smo jedno političke područje koje smo prethodnici u svim e, programima. Mi stvaramo time buduće odnose i u regionalnoj politici. Ne samo da smo solidarni, već i pripremamo ove buduće korake. Tko to uopće može o sebi tvrditi? Mi smo pretihi kada to moramo to izvikivati na svim prigodama da svi projekti koje mi lansiramo jesu priprema i za našu djecu. To moramo svakako istaknuti u svakoj prigodi. Ono što me također brine i što mi je na srcu, a to je da ipak imam osjećaj da u državama članicama, nacionalnim državama uvijek ponovno možemo čuti tendenciju da na prvom mjestu moramo staviti nacionalnu državu. Evo, America First, eh, jedna od krilatica, to sad možemo sve jače čuti i u nacionalnim državama Europske unije. Dakle, gledati eh, svoj interes, a ne toliko više susjet. Ja sam izvjestitelj za Interreg program ne postoji ništa plemenitije nego li da se tri ili četiri partnera iz tri, četiri države dođu za jedan stol da u istom problemu izrade zajedničko rješenje. To je življena Europa, to je ono što sam ja zamišljao kao mladić kada sam ulazio u politiku, ali isto tako bih volio da to ostane kada budem i umirovljenik u umirovljeničkom domu, da tri ili četiri države zajednički e, razrađuje jedan problem. Time se zapravo e, ova temeljna misla u Europi o nestajanju granica postaje e, opet, e, opet značajna. Ja živim na četiri granice. Generacije prije mene su o tome sanjale. Tendencije da se ove granice vrate postoje i mi se možemo boriti protiv toga time što upravo kroz regionalnu politiku i upravo kroz e, podijeljeno upravljanje ovih projekata shared management, a isto tako i partnerske regije surađuju na svim ovim regionalnim politikama. Moramo braniti ovaj stav, to je dobra politika, smislena politika i samo tako Europa u budućnosti može opstati. Sve ostalo je samo zavaravanje ako ne uspijemo da za ova tri područja o kojima sam se izuzetno založio ako nećemo staviti na raspolaganje i potrebna sredstva. To neće neće ova politika uspjeti i u slučaju masivnih e, skraćivanja i smanjivanja sredstava u regionalnoj politici, sve ono što mi pak unosimo u naše tekstove, imat će samo smisao ako imamo i proračunska sredstva. To nije samo poziv nama, svi smatramo da moramo imati više sredstava, već je to upravo upućena poruka državi članici, ako želite, dakle, iz ova tri razloga imati ovakvu politiku, tada morate predvidjeti i sredstva za to. Pa vama će to ići u korist u konačnici, dakle, jedan poziv e, svima koji rade u ovom političkom području lobirati u državama članicama kako bi države članice predvidjele dostatna sredstva. U svom izvješću o Interregu ja sam spomenuo je jedan jednostavan instrument, a koji je ujedno i najbolja reklama za Europu. Ako bismo imali agenciju koja se bave komunikacijom i koja bi e, ta komunikacijska agencija bavila pitanjem Europe, ona bi postavila pitanje nama, ne moramo to učiniti, pa vi sami možete u tome e, sudjelovati, a zove se regionalna politika e, učinite, promovirajte to, recite sve ono što ste investirali u infrastrukturu, u bolnice, a isto tako i u hubove, u sve one pametne gradove, pametna mjesta i svi će pronaći Europu u svakom segmentu svog svakodnevnog života. To moramo sada i učiniti preko omnibusa. Mi smo to upisali u naše E, programe da možemo sredstva koristiti i za promoviranje ovih ideja, ali isto tako i sudionike u regionalnoj politici možemo uvjeriti da to i nastave e, svakako u jednom segmentu izuzetno je važno da to i u konačnici uspijemo. Ne smijemo dozvoliti da dionik i sudionik eh, koji je sudjelovao u regionalno političkim programima, bilo da je nevladina organizacija ili poduzetnik eh, koji će kazati i otići ću u banku, uzet ću kredit eh, kako bih eto, izbjegao zahtjev za sufinanciranjem jer je sve skupa prekomplicirano. Moramo okrenuti stvar u korist ovih sredstava kako bismo upravljali ovim sredstvima kroz podijeljenu odgovornost. I mislim da time pomažemo ne samo regionalnoj politici, već e, mislim isto tako da time pomažemo i Europi i služimo Europi, a ako to činimo, tada mislim da je to usluga svima nama i da smo uspjeli učiniti nešto što je dobro za sve nas. Thank you. Thank you very much. Just now from side of... Hvala lijepa. Samo sa strane odbora regija imamo Katjušu Marine ona je naša suizvjestiteljica za uredbu s zajedničkim odredbama. Hvala predsjedatelju. Predsjedatelji, predsjedatelji odbora regiji i Koter i hvala povjerenici. Mislim da je ovaj sastanak koji se održava jutros jako važan važan s točke gledišta odbora regija i pogotovo regija i gradova. Jer smo mi predstavnici i administratori naših zajednica. Naravno, cijela tema kohezijske politike nije samo ovo što je povjerenica rekla. Dakle, ta glavna, glavni instrumenti za ulaganje u Europsku uniju gdje se koncentriraju sredstva, gdje imamo taj cijeli koncept solidarnosti i proces integracije e, raznolikosti, ali to je također važno i za regije i gradove. To je glavni strateški instrument za ulaganje. Naglasila bih jedan aspekt. U godinama gospodarske financijske krize, pogotovo u regijama i gradovima države članice u kojima je vladala kriza, koje su imale poteškoće sa nacionalnim proračunima. Često regionalna politika, kohezijska politika je dugo vremena bila jedini strukturni strateški instrument za ulaganje koji su imali na raspolaganju. I mnoge države i gradovi postale su potpuno svjesne važnosti i moći ove politike i zbog toga smatramo da je ovo važan trenutak sada kad imamo prijedlog komisije započet će i pregovori važno je da imamo jedno jedan strateški savez između naših institucija, odbora regija i Europskog parlamenta. Dakle, institucija koje obje na izravan način predstavljaju naše građane. parlament, naravno, zbog toga što se zastupnici izravno biraju od strane europskih građana, ali također i odbor regija kao predstavničko tijelo lokalnih vlasti. Dakle, posao koji je pred nama je važan. Moramo izbjeći to da kohezijska politika bude smatrana nekom vrstom zaštitne mreže koja nas može izvući iz nevolje. To je jedna strukturna politika i to moraju ljudi razumjeti. To je politika koja nam treba pomoći da ojačamo strukturna pitanja u Europi. I stoga cijenimo prijedlog Europske komisije. A treba braniti tu kohezijsku politiku, dakle koja služi rastu inovacija u svim europskim regijama, a ne, ne samo onima koje zaostaju, već i u cijeloj Uniji. Također bih ponovila činjenicu da je jako važno držati se rokova, a to je u cijelom zakonodavnom okviru jako važno. Dakle, treba paziti i na načelo subsidijarnosti, na sudjelovanje institucionalnih partnera i također i gospodarskih socijalnih partnera u provedbi planova i programa temeljenih na kohezijskoj politici. Sve je to ključno, a u mišljenju koje smo pripremili, koje će biti predano na Koter 24.10. ja i kolega smo naglasili važnost toga da treba izbjeći situaciju gdje neke države članice žele više centralizirano i nacionalno korištenje ovih fondova koji su često zamjena za nacionalna ulaganja na lokalnoj razini. Mi želimo braniti ovaj instrument kao instrument koji trebaju koristiti lokalne vlasti kako bi se poboljšala konkurentnost naših regija, naših e, lokalnih područja. Slažemo se s povjerenicom i ovim pragom za e, područja u tranziciji, također što se tiče koncepta prosječnog prihoda. Želim još neke stvari spomenuti glede činjenice da će članovi ređija napraviti izvješće. Tu se radi i o boljoj konvergenciji. Ne želim se samo ograničiti dakle na pitanja gdje imamo konsenzus, već želim se osvrnuti i na druga pitanja. U odboru ređi pitanje teritorijalne dimenzije treba biti uključeno kako bi se osigurala ravnoteža. Važno je i dalje pojednostavljivati postupke. Komisija tu već ima prijedloge. Kohezijska politika mora se osvrnuti na građane, poduzeća, čak i na male, male općine i lokalne vlasti moramo smanjiti birokraciju jer birokracija ne smije priječiti korištenje tog instrumenta. Jer što je lakše koristiti taj instrument, to ćemo lakše ispuniti potrebe građana na lokalnoj razini. I onda ćemo time izgraditi više povjerenja u europske institucije. Nešto što nas je zbunilo u ovom mišljenju je pravilo N plus 2. Smatramo da za lokalne vlasti bi bilo bolje držati se pravila N plus 3 kako bi izbjegli to da se nađemo u situaciji gdje imamo mnoga preklapanja između starih i novih programa. To bi moglo dovesti do kašnjenja u provedbi novog programa a to je razdoblje kada se događa većina strateških ulaganja. Ne znam što vi mislite o tome, ali mi smatramo da je važno naglasiti činjenicu da kohezijska politika ne smije biti ovisna o makroekonomskim uvjetima. Dakle, nije povezana za ulogu lokalnih i regionalnih vlasti. Mislim da imajući u vidu ovo što sam spomenula, dakle stvari o kojima postoji konsenzus, mislim da bismo mogli postići neke izvrsne rezultate kako bismo mogli održati našu politiku, ali također prenijeti jednu ideju Europe na lokalnoj razini. A to me dovodi do zaključka Kohezijska politika je možda jedan od najvidljivijih i najopipljivijih instrumenata koje imamo u Europi. Dakle, obuka, edukacija, politike zapošljavanja, razne strategije vezane za okoliš. Dakle, Europska unija je u svemu tome pomogla ne samo financijskim sredstvima, već i u izradi samih programa. Dakle, na taj način možemo pomoći lokalnim vladama. Mislim da se ovdje radi o našem, našoj vjerodostojnosti i zbog toga je važno na, na ovome naporno raditi. i surađivati sa vladama država članica. Rezovi u proračunu mogli bi dovesti do renacionalizacije određenih politika, a to bi bilo loše za lokalne zajednice. I to smo naglasili u izvješću. Mi želimo biti vaši saveznici, mi želimo pregovarati s državama članicama o drugačijem proračunu, proračunu koji neće samo održati trenutne razine, već koji će promicati dalju integraciju kohezijske politike. Hvala. Sada gospođa Kreol, koordinatorica kluba SID u odboru Ređi, ali također su izvjestiteljica za uredbu o zajedničkim odredbama. Gospođa Kreol, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zaista, mogu se prikloniti svemu onome što je kolega Limon kazao u svom govoru kad je riječ o kohezijskoj politici. Između nas tu apsolutno nema nikakvih razlika, to u cijelosti mogu potpisati. Ne moram se stoga ponavljati, ali bih rado zaista željela e, upozoriti i ukazati na dvije do tri točke. Mislim da Europski parlament i prije svega odbor za regije, a isto tako i odbor regije imaju izuzetno veliku odgovornost kad je riječ e, o e, našim građanima i građankama, jer mi smo zapravo institucionalno ona poveznica između svih onih koji se bave europskom politikom, to su europske institucije i s druge strane građana. Ovo strane imamo najbliži kontakt, e, isto tako smo dio ovih europskih institucija. Upravo kad je riječ o kohezijskoj politici, to je izuzetno važno i značajno, jer kohezijska politika jest još uvijek jedini investicijski instrument e, koji uz e, regije i gradove i općine još uvijek doživljava ono zajedničko planiranje, ono isto tako provođenje ideja koje dolaze iz same baze u regiji i koje se onda realiziraju kroz europski porezni novac. I upravo to je razlog zbog čega nam je to potrebno i u budućnosti. U državama članicama imamo pojačanu euroskepticizam, mnoge vlade žele renacionalizirati politiku. Svi koji sjedimo ovdje u ovom domu znamo da će ovo sve skupa spriječiti uspjeh Europske unije. Moramo ponovno steći povjerenje naroda, a isto tako mogućnost rješavanja koje nudi Europska unija Moramo približiti ovu misao građanima i u sklopu toga koezijska politika nije samo u mogućnosti da se investira u projekte, već je s druge strane investirati i u povjerenje same Europske unije a da nam je Europska unija potrebna i to u globalnom svijetu, u svijetu koji nije jednostavniji, već je sve složeniji i složeniji u svijetu koje doživljava klimatske promjene. Mislim da se oko svega toga možemo apsolutno svi suglasiti. I stoga na ovom mjestu želim uputiti poziv svima onima koji danas nisu ovdje, ali možda su poslali svoja dva promatrača ili izaslanika i koji će sigurno čuti ove riječi. Apeliram i kažem sljedeći, uskoro i vrlo brzo moramo ispuniti uvjete Europske e, parlamente i to upravo u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Mi kao odbor preuzeli smo obvezu da ćemo preuzeti sam mandat za provođenje samih uredbi u kohezijskoj politici Predsjednica je to istaknula da eto u prosincu već želimo donijeti odluke i e, pristupiti trijalogu. Mi ćemo to svakako i učiniti kad reč o krovnoj uredbi. Mislim da isto tako i Andrej Novakov koji je moj suizvjestitelj e, da ćemo doći do točke kada ćemo moći pristupiti ovim pregovorima, a naš cilj bio bi da barem kad je reč o programiranju i upravljanju e, sam trijalog e, bude dovršen sa konkretnim rezultatom kako bi i same regije znale što ih očekuje u budućnosti. Mislim da je to izuzetno značajno, ali osim toga imamo još Damoklov mač samog višegodišnjeg financijskog okvira koji visi nad nama. Niti imamo sporazum vezano uz prijedlog koji je dala komisija gospodin Oettinger, a niti imamo suglasnost e, u parlamentu oko svega, što znači da se ipak u konačnici može dogoditi situacija da države članice i da vijeće e, se sporazume oko E, proračuna koji će biti ispod iznosa koje je predložila komisija. Ako se to dogodi, kohezijsku politiku moramo potpuno iznova promisliti. Ja to ne bih željela, međutim zbog toga moramo jasno odavde uputiti signal za naše zajedničke sjednice da uputimo poziv da se konačno podastre prijedlog da se započnu pregovori kako bismo onda se našli negdje između prijedloga komisije i prijedloga parlamenta kako bismo mogli nastaviti naš rad e, koji mora u konačnici imati svoj smisao. Što smo predložili kad je riječ o pravnoj uredbi, uredbi o zajedničkim odredbama, Komisija je stavila prijedlog e, na stol e, u okviru koje su sve regije. To nam je izrazito značajno i to je zapravo i fundamentalna odluka kad je riječ o kohezijskoj politici. Međutim, isto tako moramo vidjeti da ta kohezijska politika u budućnosti mora imati i načelo partnerstva koje će omogućiti regijama i lokalnoj zajednici, a isto tako i gradovima i općina, omogući suradnju u pripremi programa Stoga ćemo mi s naše strane ojačati ovaj e, segment u okviru zakonodavstva. Mislimo da je jako važno da područje ruralnog razvoja u, bude uključen u e, samu e, regionalni razvoj, kako ne bismo imali situaciju da ruralni razvoj bude, e, bude pod naslovom podupiremo razvoj poljoprivrede, već da ukažemo na to da je ruralni razvoj daleko više od toga i da u okviru uredbe o zajedničkim odredbama imamo mogućnost e, i time ćemo i promovirati ovu misao i u našem odboru da e, da ipak fond za regionalni razvoj dospije pod zajedničkim odredbama. Kolega Remont je jasno ukazao na to. Izuzetno je velik interes da i program Interega bude e, financijski dobro opremljen, a i zbog toga smo predložili e, odboru za regionalna pitanja da povećamo e, stopu na 3%, bez obzira da li pri tome uzmemo E, prijedlog komisije kao temelj obračuna ili e, će to biti dio koji će odrediti parlament. Mi želimo da se ova sredstva znatno povećaju i želimo da u budućnosti međuregionalna suradnja bude e, na vrlo visokoj razini. S druge pak strane, Želimo da sredstva koja nam stoje na raspolaganju budu daleko učinkovitije povezana i da ta povezanost bude jednostavnija kad je reč o programima, e, o ostalim programima Europske unije. Čini mi se to jako važnim, ali moram pri tome napomenuti potpuno jasno da kohezijska politika nije samo jednostavan instrument ili koji bi trebao na bilo koji način eh, provoditi nekakve investicije. Kohezijska politika jest instrument koji intenzivno mora biti uključen i u istraživanje i u razvoj, u borbi protiv klimatskih promjena koji daje svoju potporu. Dakle, to je jedan oblik budućnosti niti jedan instrument u EU to ne može učiniti zbog toga primjerice i povezanost i uska bliskost sa e, programom e, Obzor Europa jako važan, a isto tako i povezivanje sa Invest EU programom, to je izuzetno važno istaknuti. Naravno, raspravljat ćemo o tome da li će biti mogući transfer Izvjestitelji ovo odbijaju, međutim znam da tu imamo različita poimanja, a isto tako i stavove. Vidjet ćemo idućih nekoliko tjedana i mjeseci i pronaći ćemo svakako i kompromis u tom segmentu. Još jednom želim uputiti zahvalu komisiji koja je izuzetno e, dobro e, u pregovorima, kad je bilo reč o omnibusu, proveli, kad je reč e, o segmentima kohezijske politike, a da i to isto tako nastavimo i u ovoj novoj uredbi. Želimo to podupreti u svom svojem obujmu, vrlo rijetko imam prigodu da e, i zajedno sa odborom regija e, sudjelujemo u zajedničkim sastancima, ali još jednom želimo uputiti molbu regijama. Neće nam koristiti da imamo pojednostavljenje samo na europskoj razini. Treba nam isto pojednostavljenje kako bismo i suradnju koje upućuje komisija i isto tako se provede pojednostavljeno na razini država članica i regija. Često se krećem po regijama, vjerujte mi, ne samo u njemačkim regijama, već znam da i tu imamo zaista velike nedostatke u državama članicama, a kad je reč o nastojanjima pojednostavljenja, dakle da se to sve skupa provede i na razini država članica neće to ni na koji način biti od koristi, od pomoći, ako ćemo i za pet godina još uvijek isticati, eto, mi smo htjeli da se stvari pojednostavne, međutim, oni tamo u Briselu su krivi da se to i ne događa. To dugotrajno neće biti moguće. Svi ćemo e, biti e, dakle gubitnici E, euroskepticizam će se time još ojačavati zbog toga sada moramo iskoristiti priliku da provedemo ovo pojednostavljenje na svim razinama. Molim vas da to uzmete kao poruku sa sobom i molim vas da se pobrinete da u regijama svakako ne samo da se stvori e, povjerenje u vlastite metodologije bilo upravljanja, bilo provjere, već da imamo i međusobno povjerenje koje moramo iznova izgraditi, da ga ojačamo u konačnici kako bismo ostvarili napredak. Kada je riječ o uredbi o zajedničkim odredbama i izvjestitelji će to potvrditi, želimo bolje komunicirati. Kada već e, izdajemo i trošimo novac, želimo e, razgovarati o tome da to bude e, upravo za projekte koji imaju svoju dodanu vrijednost. Mnogi građani čak i ne znaju što to Europa zapravo investira u njihovim regijama. Sjećam se zadnjih pregovora kad smo razgovarali o zajedničkim odredbama, to je zaista bio i najteži dio samih razgovora i pregovora o trialogu, dakle kada je trebalo zapisati e, na neki način da je Europska unija sudjelovao u nekom projektu. U međuvremenu su iskustva koja sam imala dosta dobra. Kada recimo zavodu za zapošljavanja e, uputite poziv, eto imate te i te programe iz Europske unije, time se zapravo može e, stvoriti jedna tabla na kojoj će to pisati i e, ako je to organizacija koja ima nove projekte, Jednostavno je sve to skupa. Možemo jasno ukazati na to u čemu Europska unija sudjeluje, a isto tako daje rješenja u samim regijama za same građane, a jasno to moramo i ukazati i pokazati. Mislim da će to biti jako važno u idućih nekoliko mjeseci, ne samo kada je riječ o predizbornim aktivnostima za europske izbore i ne samo kad je riječ o novom europskom parlamentu, već će ovo imati odjeka daleko šire kako eto upravo povjerenje u Europsku uniju može na taj način biti vraćeno i kako bismo dokazali da smo institucija koja nudi rješenja svih problema, ali isto tako koja može realizirati sve zacrtane projekte umjesto da se uvijek nas gleda kao problematičnim. Nije Europa problem, Europa je rješenje za budućnost i svi moramo intenzivno raditi da se to i ostvari. Mi s naše strane u odboru za regionalni razvoj činimo sve što je u našoj moći i nadamo se da ćemo tako i moći u budućnosti nastaviti. Hvala lijepa. Schneider sada. Hvala lijepa, ja bih eh, želio izraziti svoju zahvalnost tome što imamo zajedničku sjednicu. Mislim da je to izrazito važno i u prošlosti. Tijekom naših razgovora i razmjena mišljenja uvijek smo došli do konkretnih i značajnih e, rezultata koji su zapravo imali ovdje kao čitav Europske uniji Time nimalo ne pretjeruje. Mislim da je za obje strane to dobitna situacija. Vi ste i suodlučitelj, izuzetno je važno da i mi iznesemo našu problematiku, vi s druge strane pak saznajete od nas kako kohezijska politika u svojoj realizaciji i u svojim konkretnim koracima izgleda i mi vam možemo pomoći, i možemo vam ukazati na konkretne detalje onoga kako stvari e, se kreću i stoga obje strane mogu samo dobiti ovakvim susretima. Još jedno temeljno načelo kad je reč o kohezijskoj politici Mislim da mi ona nije osobno potrebna, a i mm, već je nešto je rečeno. Ja bih želio se osvrnuti na nekoliko konkretnih e, točaka, a kad je reč o upotpunjavanju ovih e, do sada iznesenih stavova. Na prvom mjestu moram spomenuti paradoksalnu situaciju, a prošlog tjedna dobili smo izvješće revizorskog suda. Rezultat svega je stopa grešaka je sve manja i manja. Pala je ispod 3%. S druge strane, posljednjih tjedana smo u medijima vidjeli brojke da i sam sredstva koja izlaze iz fondova je zapravo ispod, daleko ispod optimalnog. Što je tu problem? O čemu je tu riječ? Što možemo učiniti da se ova stopa pozivanja sredstava iz fondova bude poboljšana. Moramo iskustvo koje smo imali u ovom programskom razdoblju e, i izvući zaključke i mislim da je tu upućeno nekoliko prijedloga. Vrlo vjerojatno riječ je o pojednostavljivanju upravljanja sredstvima i uvijek je pitanje tog pojednostavljenja i gospođo Krel, apsolutno se slažem s vama, ne možemo periti prstom samo prema Briselu, ali i sami sebi moramo pogledati u oči i ja kao e, pripadnik regionalne e, vlasti, mi čak razmišljamo o tome što mi to možemo učiniti kako bismo zaista ovo regulativu u sljedećem programskom razdoblju pojednostavili. Ono što je predložila komisija je ogroman korak u pravom smjeru i to je velik korak, međutim mišljenja smo da još nismo došli do samog cilja i gospođa Marin i ja iznijeli smo na plenarnom zasjedanju stav e, sa vrlo konkretnim prilozima koje ćemo u tom trenutku predstaviti i to primjerima iz prakse kako da se pojednostavni ovaj administrativni aparat kako se može poboljšati pozivanje sredstava i kako se može bolje raspodijeliti sredstva. Pozdravljam da imamo dvije ili tri kategorije regija i da se sredstva tu na neki način ponderirano e, upućuju ove regije, međutim e, dvojimo oko smanjenje financiranja kad je riječ o pojedinim regijama, prije svega kad je riječ o prijelaznim regijama u prijedlogu komisije, predviđeno je smanjenje od, sa 80% na 55%. Vi sa svoje strane želite predložiti da je to 60% u našem mišljenju, mi ćemo predložiti 70%. Dakle, iz eh, gledišta upravo nas koji dolazimo iz regije, ja upravo spadamo u ovakvu jednu prelaznu regiju. Ako smanjimo stopu sufinanciranja za 20%, dakle 60 ili čak 25%, ako smanjimo stopu e, sufinanciranja, tada ćemo doći u ogromne poteškoće da se uopće e, opozovemo ova sredstva i strukturnih fondove. Najstroža proračunska disciplina koju se želimo pridržavati, moramo se pridržavati ove discipline, a isto tako e, neće nam omogućiti da proširimo sredstva naših vlastitih proračuna proračuna koja će se koristiti u sufinanciranju. Pa proračun moja zamisliti tako da to nije ogroman e, e, koš sa sredstvima. Mi imamo obvez, obvezni dio proračuna i imamo jako malo slobodnog prostora. Ako se smanje stope sufinanciranja, tada ćemo kod korištenja sredstava biti još lošiji nego što smo to danas. To je izuzetno velik problem s kojim smo suočeni. Raspodjela sredstava, tu se još e, nismo usuglasili oko toga. Izuzetno je dobra ideja, gospođo Krecu, ja to želim pozdraviti da nam treba jedna sigurnosna mreža. Svakako se time sprečava ovaj pad od 50-60%, već ste kazali da nitko ne smije izgubiti više od 24%, stoga ova sigurnosna mreža na 76%. Međutim, mjerilo toga jest nacionalna razina u velikim državama članicama koje imaju e, regije različitih gospodarskih snaga. Ja dolazim iz istočne Njemačke, dakle prelazna regija, kada bismo u Njemačkoj primijenili ovih 76% sigurnosne mreže, tada će ove bogatije regije u zapadnoj Njemačkoj proporcionalno manje izgubiti nego li mi koji dolazimo iz slabijih regija u istočnoj Njemačkoj. Stoga prijedlog i želimo putiti apel kolegama u parlamentu da razmisle o tome 76% da, međutim mjerilo treba biti regionalna razina E, dakle, današnje financiranje regija, to će dovesti do istovjetnih sredstava u država članica, međutim, unutar samih država članica ćemo različitu raspodjelu. To je nešto što je nama izrazito važno i mislimo da to kao problem moramo istaknuti. I kolegica Marin je također kazala da N plus 2 u usporedbi sa N plus 3 prije svega na početku samog sljedećeg programskog perioda imat ćemo prijelaz e, na N plus 2 što bi dovelo do ogromnih poteškoća. Sadašnje mm, razdoblje moramo još dovršiti kada imamo N plus 3, međutim počet će ovo novo razdoblje, nadam se da će to biti i na vrijeme. Međutim, dvojbe su ipak tu i čini se da će se sve to skupa na neki način objediniti imamo isto u tešku hipoteku na samom početku razdoblja koje smo imali i početkom ovog razdoblja jako je važno da je e, istaknuti da smo imali time uvjetovano slab e, pozivanje sredstava i korištenje sredstava. To su ove dvije točke u kojima smo još dosta daleko udaljeni, dakle regionalna razina, sigurnosna mreža, e, sufinanciranje kod prelaznih regija i N plus 3 e, ili zadržavanje N plus 2 i u sljedećem razdoblju. To bi bio zaista dobar doprinos kako bismo imali učinkovito korištenje e, regionalnih fondova i u budućem razdoblju. Mislim da vam mogu zaželjeti sve najbolje u vašim nastavima da se višegodišnji financijski okvir donese prije europskih izbora vi ste tu stop posto eh, odnosno mi smo na vašoj strani u 100% iznosu, činit ćemo sve da eh, uvjerimo države članice da je to zaista izuzetno krucijalno pitanje da prije izbora za Europski parlament imamo konačnu odluku i o višegodišnjem financijskom okviru. Hvala lijepo na ovom zajedničkom susretu. Thank you, thank you very much. Hvala Gospodin Van Miltenburg, sada koordinator za grupu ALDE u eh, odboru Ređi. Hvala vam lijepa i hvala što imamo priliku raspravljati s predstavnicima odbora regija. Ja ću govoriti eh, kratko da bi svi mogli postavljati pitanja kasnije. I eh, mislim da smo i danas u istom e, sastavu i e, ponovit ću da nam e, treba ne revolucija kohezijske politike nego njezina evolucija. Ova sadašnja je politika dobro usklađena i međutim trebamo još instrumenata i trebamo obuhvatiti sve europske regije. To sam rekao i na ALDE grupi, ne samo radi e, solidarnosti, već i radi pametne Europe, specijalizacije i ulaganja. Posebno su mi e, dragi ciljevi e, koji su postavljeni za klimu, koji bi mogli biti i ambiciozni, jer borba protiv klimatskih promjena je ključna jer će e, sasvim sigurno doći do zatopljavanja, koje, globalnog zatopljenja koje će e, sigurno tražiti još e, ulaganja u budućnosti E, pa prema tome trebamo vidjeti kako ćemo svoje e, težnje uopće postaviti. Novi e, elementi, a sve novo liberalima je drago, to su nove komponente programa ITRE, dakle interregionalna ulaganja i mislim da je važno ulagati u europske pa možda i paneuropske e, strategije pametnih specijalizacija e, pogotovo kroz inovacije. Ne natječemo se uvijek jedni s drugima u Europskoj uniji e, ali imamo druge takmace, Sjedinjene države, Kinu, azijske države, a i to je vrlo važno pa bi trebalo dati prave prijedloge za komponentu 5. Nije sve e, povezano s novcem Imamo europski prekogranični mehanizam koji e, naglašava e, jedan dio ovog paketa e, i financiranja prekogranične suradnje, a za to trebamo i zakonski prijedlog koji je pred nama, te otklanjanje raznih zakonodavnih prepreka i Vjerujem da se krećemo u odgovarajućem smjeru, a reći ću još i nešto o vrlo e, osjetljivim e, pitanjima, a to je zašto treba kohezijsku politiku povezati e, s europskim semestrom i restrukturiranjem i zašto je važno potrošnju, trošenje i proračuna Europske unije e, povezati s poštivanjem vladavine zakona. Upravo zato želim apelirati da se ne smije zaboraviti da europske politike mogu poboljšati vladavinu prava e, i u vašim državama članicama te imati dobar učinak na razvoj e, regija. Ovo nije usamljena politika, nego je dio europskih politika, glavna e, investicijska politika Europske unije. I upravo zato želim da ona u budućnosti bude integrirana politika i želim dobro upravljanje gospodarstvom u državama članicama jer ova kohezijska politika treba e, ostvariti ciljeve za sve nas. Upravo zato trebamo i lokalne i regionalne dionike koji će na tome raditi u, i u narednim desetljećima. Hvala lijepa. Mr. Hvala lijepa. Gospodin Rizberman, sada nadam se da sam dobro izgovorio vaše prezime. Hvala predsjedatelju. Povjerenice, predsjedateljice, iznimno mi je drago što danas mogu govoriti na ovom zajedničkom sastanku o suradnji e, na temama koje su toliko važne i za regije. Ja sam izvjestitelj za odbor regija o RDF-u i kohezijskom fondu i uglavnom ću se na to koncentrirati. U naredna dva tjedna raspravljat ćemo o nacrtu mišljenja u Koteru, mojeg mišljenja i e, to u odboru regije još nije bilo na raspravi. Pripremamo nacrt izvješća. Imamo dobru suradnju s članovima odbora Ređing, gospodin Kocolino, Mihajlova, Van Kastel i zajedno radimo i surađujemo s Europskim parlamentom i na, ovoj temi koja je iznimno važna za odbor regija. Dakle, Imamo prijedlog, e, a o tome su e, govorili prethodni govornici. Želim samo reći da mi je e, da iznimno cijenim ono što je odradio Digi Regio i da su učinjeni značajni koraci prema pojednostavljenju i nećemo ništa drastično u tom eh, smislu predlagati, ali željeli bismo govoriti o onim segmentima u kojima bi poboljšanja bila dobro došla. I bilo mi je jako drago čuti ono što je rekla eh, povjerenica, a to je da nijedna regija ne može zaostati. Eh, naravno, regije su zapravo ishodište i mjesto na kojem je Europska unija najbliže svojim građanima. I tematski se koncentriramo na nacionalnu razinu, a više nego na regionalnu i to e, za ulaganja u EU e, programe i druge instrumente do 5% proračuna sve ovo pruža nam sliku da imamo zaokret e, sa regionalne na nacionalnu razinu budući da sam sam predstavnik regije mislim da to nije dobro a e, predložit ćemo i različite amandmane da bi se to ispravilo. Ovaj zaokret, eh, kako ga mi vidimo, eh, s regionalne na nacionalnu razinu nije namjeran niti planiran i Vjerujem da će e, to prosuditi i e, komisija kad vidi e, amandmane. Mi bismo svakako željeli veću regionalizaciju kohezijske politike da bi se Europsku uniju približilo njezinim građanima upravo u regijama. Druga važna tema su socijalni aspekti RDF-a predlažemo amandmane koji će e, pomoći da ojača politika rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji. Važno je da se te teme naglase i to pogotovo kad budu još više e, zastupljene e, te demografska pitanja. Demografska pitanja zaslužuju našu veću pozornost. Veliki dijelovi Evropske unije su e, depopulirani zbog migracija unutar Evropske unije i imamo migracije koje nama dolaze izvana, ali migracije unutar Europske unije i rješavaju probleme s jedne strane, ali s druge strane i e, uzrokuju probleme. Predlagat ćemo i izmjene da bi e, nam e, zakonodavstvo postalo zelenije E, želimo zeleniju Europu kao jedan od naših ciljeva i želimo e, da e, se konkretnije okrenemo mjerama za e, sprečavanje e, promjene klime i e, prirodnih katastrofa kao što su na primjer poplave i slično trebalo bi sredstva namijeniti i tome ne samo ad hoc nego i planirano i kao integralni dio kohezijske politike. Zaključit ću, zapravo smo jako zadovoljni sa pristupom i smjerom koji je odabrala Europska unija, ali regionalizacija politika i e, naglasak na socijalna pitanja, na e, ozelenjivanje, a osobito e, klimu je smatram se, smatramo od velike važnosti i trebali bismo značajna poboljšanja u tom smislu. Svi smo eh, u suglasju oko eh, politike eh, koja se odnosi na zaštitu okoliša i vjerujemo da svi razumijemo i pritiske na proračun Europske unije i želim doista da se sudjeluje u trijalogu i da u trijalogu isto budemo uspješni u obrani ove politike. Hvala vam lijepa. Čini mi se da se drugi e, koordinatori e, odbora ređi ne javljaju, pa idemo dalje. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku u ovoj fazi da se e, obratim, a puno je toga već rečeno. Pa ako vidite prijedlog komisije, kohezijska politika i dalje u samom središtu svih mjera i djelovanja Europske unije uz nešto e, manje sredstava. E, a rezultati koje polučuje u novim državama članicama su e, logični. E, troši se na recimo infrastrukturu. To je e, ključno. Međutim, kohezija bi trebala ostati iznimno važna. Ako pogledamo interne migracije, dijelovi Europe su depopulirani, doista su ostali bez stanovnika. Pogledajte dijelove Poljske, Rumunjske. E, čak se očekuje da zbog starenja, a i zbog iseljavanja, odnosno e, privlačnosti nekih drugih dijelova Europe, e, središta izvrsnosti, će doći do još većeg odljeva ljudi. I to je pravi izazov. Odnosno, ljudima u tim regijama treba, koji ostaju, treba dati što je moguće više. U selima gdje su otišli svi mladi, ostali samo stari. Ako pitate vjerujete li u europske projekte, protu pitanje je e, kakvi e, su to projekti, koji su to projekti, ide li sve pobjedniku? I upravo zato imamo kohezijsku politiku. I e, već je ranije rekao gospodin Arimon, gospođa Krel, e, nešto o instrumentima. Instrumenti koje imamo su e, instrumenti snažne kohezijske politike usklađene s drugim politikama. Ja sam sad izvjestitelj za obzor 2020 recimo posve jasno da 90% ovih 190 milijardi ide starim državama članicama jer su ovdje glavna sveučilišta jer e, su oni ti koji privlače velika ulaganja i trebamo dakle krenuti e, od ozdo prema novom svijetu znanja i to se već radi i trebamo gledati ne samo dozgo prema dolje na ulaganje, nego dozdo prema gore i e, vidjeti gdje je moguće ostvariti što je moguće snažniju prekograničnu suradnju. Postoje novi instrumenti kao što je recimo Europski institut za inovacije i tehnologiju. Prošle godine imali su samo 10 godina, dakle jedan mladi institut. četrnaest lokaliteta na kojima djeluje u Europi. 80% u starim državama članicama, 10% u novima. I opet kriva raspodjela. Ako govorimo o koncentraciji, o pametnoj specijalizaciji, puno je eh, mogućnosti. Proizvod, bio e, e, proizvodnje, novi e, materijali, energetika i tu doista udaljeni dijelovi Europe mogu odigrati važnu ulogu. I slušao sam što kaže gospođa Kreću a to je da e, putem regionalne politike trebamo zapravo naći namjenske mogućnosti e, gdje će doći do ubrzanja i gdje su 1 plus 1 3, da je to moguće. E, a na razini države može se tražiti sredstva iz RDF-a za projekte koji slijede filozofiju 2020. odnosno obzora e, uz izravni transfer. Nakon analiziranja ciljeva i rezultata e, i to u e, omotnici države članice, dakle ne vraćati sredstva. E, radi se o budućoj politici i ne možemo reći da ako se nešto u tom pogledu financijsko mijenja, e, osim možemo pitati kako bolje i više namjenski e, svrhovitije trošiti i važna su i nejavna ulaganja, a e, zatim VFO. E, ako kažemo da za svaki euro koji u kohezijsku politiku uloži Njemačka se vraća e, euro i po, a na internom tržištu proizvode, izvoze i vraća im se novac i za recimo Njemce to je 1,4 je povrat. Dakle, imamo kompenzacijsku politiku, središnju politiku, a svijet se ubrzava. Te kohezije, drugi ciljevi, znanje, konkurentnost, klima, zelenije, pametnije, otvaranje radnih mjesta i tako dalje. No važno je o tome razgovarati s prijateljima iz Kotera i iz Ređija i e, također i na plenarnom zasjedanju jer e, je e, sve važno i dolazeći izbori i nacionalizmi i regionalizmi i e, građani trebaju dobiti mogućnosti ne samo kroz financijska sredstva nego i bolju komunikaciju. Večeras povjerenice e, imamo dodjelu nagrada Regio Stars e, pa ćemo vidjeti gdje će sjati evropske zvijezde. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada gospođa Mopeti, izvjestiteljica za ETC. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospođo povjerenice što ste potvrdili svoju e, podršku kohezijskoj politici i to u jednom dosta intenzivnom kontekstu što se tiče proračuna i političkom kontekstu. Kohezijska politika tiče se gospodarstva, tiče se socijalne i teritorijalne kohezije, to su tri aspekta. I ja bih ponovila ovo što je rekao gospodin Van Nistelrooy, ovo je kohezijska politika koja mora stvarati uvjete dakle za više rasta, treba smanjivati podjele u Europi, gospodarske i teritorijalne prirode, Treba nam dobar kontinuitet na lokalnoj razini i želimo izbjeći socijalne podjele. Nekoliko govornika, uključujući gospođu Krel, govorilo je o tome da je ključno imati politiku koja podržava regije. Dakle, treba i tu voditi računa o načelu subsidijarnosti, a ne e, politici država. Što se tiče ovog izvješća, svi smo imali domaću zadaću ove godine, ja sam također imala izvješće vezano za prijedlog komisije za teritorijalnu suradnju u Europi. Kad sam čula ovo što je danas rečeno, mislim da smo dobro obavili svoj posao, jako smo se trudili, bez obzira što smo bili pod pritiskom rokova. I naravno, bilo je tu i proturječnih amandmana, ali smatram da idemo naprijed prema nekom kompromisu i zajedničkom stalištu, bez obzira na naša različita politička uvjerenja. Što se tiče europske teritorijalne kohezijske politike, osjetili smo da dionici u različitim regijama da su oni zaista uzbuđeni, ali i zabrinuti zbog ovih rezova u proračunu. Razumijemo da je danas teško, da je teško napraviti dobar proračun. A ovaj četvrti dio koji se tiče Interreg Europe, za to je proračun dosta srezan a dionici su zabrinuti vezano za pomorski sektor. Razgovarali smo s gospodinom Arimonom, također čuli smo i druge komentare vezano za to da postoji zabrinutost oko te pomorske dimenzije koja će biti prenesena u transnacionalnu suradnju. Što se tiče lokalnih područja, kao što je na primjer moje jedno otočno područje ili na primjer na sjeveru, na primjer u Estoniji, gdje surađuju s Finskoj. Kad živite uz more, osjećate se kao da živite uz granicu. Dakle, granica je uvijek granica, bilo da je ona morska ili kopnena. A ovdje smo dosta razmišljali o tim pitanjima, a pomorska suradnja bi trebala zaista biti dio prekogranične suradnje. Postoje tu i druga pitanja vezano za ovo pitanje 25 km. Bilo je i mnogo reakcija vezano za to. Regije trebaju moći surađivati. A ono što je rečeno je da 50% populacije regije treba živjeti u krugu od 25 km od granice, ali na primjer u planinskim područjima nema dosta ljudi, ali upravo u takvim područjima je potrebna suradnja. To su neka jako tehnička pitanja, ali namjerno sam to htjela spomenuti da objasnim da svi sastanci koje smo održali sa više od 120 dionika tijekom proteklih par mjeseci, svi ti e, razgovori, i sastanci su nam pomogli da razumijemo da moramo očuvati ono što imamo i moramo nastaviti raditi zajedno. A to je pogotovo važno u sadašnjem političkom kontekstu. Na sastanku s gospodinom Arimonom uvidjeli smo da se po većini pitanja slažemo. Također e, smo razgovarali s gospođom Marini, gospodinom Schneiderom i svačamo da moramo zadržati europsku teritorijalnu koheziju i da to mora biti dio opće kohezijske politike. Što se tiče ovih nekoliko stvari koje sam spomenula, mislim da kada stvari idu dobro, i to treba spomenuti. Dakle, treba spomenuti i pozitivne elemente uspjeli smo donekle pojednostavniti stvari. I za manje projekte i za skupine teritorijalne kohezije, dakle makroregije. A potrebna je bolja definicija onoga što se misli pod eh, pomorski bazen. Dakle, Svima smo se tim temama bavili i to vrlo entuzijastično. Međutim, o jednom pitanju rasprava još traje. A mnogo će se o tome raspravati o Koteru. Ali siguran sam naravno da će i parlament o tome razgovarati, a to je pitanje ovog četvrtog odjela Interreg gdje se poziva na to da proračun ostane onakav kakav je, kao što je rekao gospodin Arimon. I onda peti i šesti odjel, teritorijalna suradnja, tu se bavimo inicijativama vezanim za međuregionalna ulaganja za inovacije. Mi smatramo da je to jedna odlična inicijativa. Kao što je povjerenica spomenula, inovacije su potrebne u regijama i ključno je da regije surađuju na području ulaganja vezano za inovacije. Potrebno je ulagati u tehnologiju koja je dovoljno napredna da se postignu potrebni rezultati, ali te mjere ne smiju se samo ograničiti na najkonkurentnije regije, na regije koje imaju najbolje rezultate, kao što je rekao gospodin Van Nistelrooy. Dakle, sredstva koja sada imamo na raspolaganju često idu onim najuspješnijim, najinovativnijim regijama. Smatramo da je i to područje potrebno, potrebne su nam inovacije i tamo, ali te inovacije i, i ta ulaganja trebala bi biti dostupna svim europskim regijama, ne samo onima koje su najkonkurentnije već trebalo bi to biti otvoreno i regijama koje imaju neke prirodne zapreke, a koji mogu postići poboljšanje. Mislim da je to važno i u našoj budućoj politici za teritorijalnu suradnju treba uzeti u, obzir sve regije i, za uključujući ovu petu, ovaj peti dio. Smatramo, a to su spomenuli i drugi, da moramo zadržati ovu regionalnu razinu kao relevantnu za stvaranje dodatnih vrijednosti na europskoj razini za kohezijsku politiku i e, teritorijalnu suradnju. Ta teritorijalna suradnja je dobro poznata. Interreg i Erasmus su možda dva najpoznatija instrumenta u Europi i to, mora, to se mora zadržati kako bi se održala europska kohezija u sadašnjoj političkoj situaciji koja je dosta nesigurna barem u nekim državama. Dakle, moramo zadržati ono što dobro funkcionira i moramo očuvati ono što je bila pokretačka sila između, iza suradnje među regijama. Dakle, evropljani su već godinama već godinama rade na zajedničkim projektima i to bi trebali zadržati u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Boštinaro, izvolite. Hvala, predsjedateljice. E, gospođo povjerenice, ja ću govoriti na rumunjskom, a obećavam da ću biti kratak. Sad smo suočeni sa dvije prepreke, a svi drugi su ispomenuli, a ja bih nešto također naglasio. Sada tako jasno govorimo da se čini da smo ostavili ideologiju izvan ove prostorije. Dakle, to što pripadamo jednom ili drugom političkom klubu smo stavili po strani kako bismo bolje služili interesima kohezijske politike i na tome trebamo sami sebi čestitati. To bi bilo dobro prenijeti natrag našim političkim klubovima. Na drugo, ključno je imati e, stratešku orijentaciju kako bi ovaj novi programski period služio potrebama gospodarske i energetske tranzicije. Kolega Miltenburg je spomenuo činjenicu da moramo prenijeti javnosti ovo izvješće IPCC-a, naslov koji sam pročitao jučer, glasi probudite se idioti, a to je bila poruka koja je prosljeđena političkim donositeljima odluka. Dakle, ako ne budemo u mogućnosti koristiti ove investicijske instrumente u kohezijskoj politici, sa Invest EU ili drugim instrumentima kako bismo pripremili Europu da zadrži svoju vodeću ulogu u stvarima vezanim za klimatske promjene i također vodeću ulogu kao davatelja financijske pomoći državama koje imaju mnoge probleme, naša obećanja će ostati samo prazna obećanja. Dakle, nakon Pariza i nakon izbora 2019. Ali čovječanstvo će biti suočeno, suočeno sa najvećom prijetnjom, jer ovi izazovi u izvješću IPCC-a govore o 2050. godini, dakle kako će svijet izgledati tada kad se temperatura digne za 1,5 stupanj i koliko će ogromna biti katastrofa ako se temperatura digne za 2 stupnja a taj izbor moramo donijeti sada i to vrlo skoro. A sada ću se vratiti na neke konkretne točke iz ovog izvješća. U potpunosti se slažem sa pozitivnim učinkom naših odluka na europske izbore. Moramo razmisliti o tome kako će parlament izgledati na proljeće nakon izbora da li ćemo tu imati ljude koji podržavaju Europu ili neprijatelje Europe. I moramo osigurati da kohezijska politika bude najveći argument europskog projekta. Kad govorimo o općim pitanjima, povjerenice, smatram da je važno ne raditi neke dramatične promjene trenutnoj kohezijskoj politici zbog toga što s jedne strane lokalne vlade i regionalni akteri sada mogu upravljati tim aspektima i ubrzano rade na provedbi a bilo kakve veće promjene će usporiti provedbu a posljedice kasnog usvajanja i komplikacije nakon usvajanja 2014. su bile dosta teške dakle posljedice tog kašnjenja. Želim naglasiti bilo kakva, kakav oblik kondicionalnosti, uvjetovanosti, dakle makroekonomske ili političke uvjetovanosti u općenitom smislu riječi će štetiti solidarnosti ne u budućnosti već nego već 2018. i 2019. dakle i prije europskih izbora. Zamisli o zamisli o Europi u više brzina i Europi koncentričnih krugova su viđene kao napad na solidarnost i te makro uvjetovanosti su percipirane kao sredstvo da se pretvore u instrumente ove, ovi jazovi između evropskih, zemalja. Dakle, to je prijetnja solidarnosti i europskom projektu. Mislim da trebamo poslušati ovo što su rekli drugi govornici, pogotovo ovo vezano za N plus 3, uzimajući u obzir i ove jazove vezano za prethodni program, programatski period. Europske regije, europske zajednice počet će trošiti taj novac. A ja smatram da je važno imati zadržati jedan kriterij prihvatljivosti, a tu govorim o kohezijskom fondu. Dakle, trebamo zadržati kao prihvatljive projekte koji se tiču koji se tiču željezničkog e, transporta. On najmanje zagađuje, on je učinkovit. A kad govorimo i o prihvatljivosti projekata za grijanje, i to treba održati prihvatljivima. Dakle, središnja Europa, nemojmo zaboraviti, ima jako dugu zimu i jako je skupo. Ta energija je jako skupa i trebamo koristiti taj veliki mehanizam e, grijanja po okrozima. I ako zadržimo prihvatljivost e, za to, dat ćemo mogućnost tim državama da, da ne ulažu samo u ugljen, već i u plin, jer plin bi donio mnoge prednosti tim e, zajednicama koje nemaju druge resurse za energetsku tranziciju. I moramo njih zainteresirati za taj projekt. A sada bih govorio o potrebi za ulaganjem u administrativne institucionalne kapacitete. Važno je to spomenuti u uredbi jer je to odgovor na manjak provedbe s kojim se s kojim imaju probleme mnoge države. Kohezijski fond E, ima 10 milijardi rezervirano za instrument e, Connecting Europe. I rezovi su najviše na njega utjecali. Ja bih vas pitao i zamolio da zadržimo trenutno pravilo za tri godine dakle da se raspodjela da se sredstva zadrže u nacionalnoj omotnici i onda se mogu prebaciti u upravu TNT. Standard bi trebao zadržati imali bismo tako manje pregovora i kraće pregovore. I bitno je zajamčiti da pravilo koje upravlja time da da će to pravilo biti u uredbama za e RDF i kohezijski fond i u pravilu e, Connecting Europe instrumenta. Dakle, ta pravila bi trebala zajamčiti stabilnost. Imamo jedno tehničko upozorenje, postoji odredba vezano za instrument Connecting Europe koja se tiče platforme za vojnu mobilnost. U redu, sredstva za vojnu mobilnost doći će iz Fonda za obranu, ali potrebna su nam pravila za kompatibilnost. Jer imamo tri aspekta, kohezijska politika, obrana i vojna mobilnost. a postoji potreba da se koordinira Europska služba za vanjsko djelovanje, e, NATO i obrana s kohezijskom politikom. Hvala. Gospodin Sanchez Munoz, izvjestitelj za ESF. Hvala predsjedatelju, hvala povjerenice. Ja ovdje predstavljam jednog drugog izvjestitelja koji je pisao o ESF plusu. Ja ću biti kratak. Nakon razgovora sa socijalnim organizacijama željeli smo reći sljedeće o ESF-u. Postoji zahtjev za jasnim vezama između ESF-a i socijalno-teritorijalnih ciljeva. odlučno odbacujemo nisku razinu vidljivosti lokalnih i regionalnih organizacija koje provode prijedlog. Mislim da trebamo pokazati važnost administrativnih vlasti u provedbi ovog zakonodavstva i treba uzeti u obzir njihovo iskustvo. Sada kad je ESF postao ESF plus i uključivat će područja kao što su zdravstvo, edukacija i migracije, zanimljivo je da postoji koordinacija između ESF-a i Fonda za azil i migracije. Govorit ću kasnije popodne o našem mišljenju o Fondu za migracije i azil. Smatramo da je važno da postoji koordinacija između ta dva fonda i da uključimo migracije. U Andaluziji mi smo samo 14 km udaljeni od Afrike i nama dolaze migranti, ranjive osobe, maloljetnici bez pratnje i potrebni su nam dostatni, dostatna sredstva da radimo s tim ljudima, da im pružimo smještaj i to je odgovornost koju mi moramo podnijeti. Zahvaljujući ovom fondu mi možemo aktivnosti provoditi i možemo im eh, dati edukaciju da imaju bolju budućnost. Također što se tiče regionalne suradnje, mislimo da je to u srcu europskog projekta. Povjerenica Kretu spomenula je Erasmus kao jedna od uspješnih, jednu od uspješnih priča u povijesti Europske unije i mi se slažemo da smo postigli i puno da je Erasmus e, polučio puno uspjeha. Smatramo da regionalna suradnja može biti Erasmus regionalnih vlasti. Ali istina je da postoji jedna jedan problem vezano za pomorsku suradnju. U mojoj regiji imamo pomorsku suradnju sa Marokom i to moramo povezati sa migracijama i drugim temama. Za pomorsku suradnju potrebna je jedna bliska poveznica. Što to znači? Mi nemamo neki tunel među nama i slično, ali surađujemo već 25 godina granica Andaluzije nije samo španjolska granica, to je europska granica. Zatim, veza između ESF-a i Europskog stupa socijalnih prava. To bi trebalo pomoći da se smanji nejednakost i da se pomogne onima na koje je kriza najviše utjecala to bi osiguralo bliže veze između građana i europskog projekta. Možda smo izašli iz krize, ali nećemo se od nje oporaviti dok se svi od nje ne oporave. Ne smijemo nikoga ostaviti po strani. To je prioritetni zadatak. Nije važno samo za nas, već i za budućnost Europe kao cijeline. Gospođa Maletić je sljedeća. Molim vas, budite kratki jer moramo dati vremena povjerenci Kreto da odgovori na pitanje. Hvala lijepa. Zadovoljstvo mi je što mogu razgovarati sa odborom regija o ovoj važnoj temi. Drago mi je da smo svi ovdje i da podržavamo kohezijsku politiku, da se borimo za snažnu kohezijsku politiku i smatram da se sada zaista trebamo boriti e, temeljem ovoga što smo dobili kao prijedlog od komisije. Upitno je hoće li kohezijska politika ostati jaka ili ne jer mnogi od vas ste već spomenuli da imamo ove velike rezove u kohezijskoj politici u prijedlogu VFO-a. Ali također poruka VFO-a je upitna. Jer ako režemo kohezijsku politiku za 10% i u isto vrijeme povećavamo neke programe za konkurentnost za 50 ili čak 100% što je u redu, ali ono što time govorimo je da dajemo više prilika konkurentnim regijama, a manje prilika manje razvijenim regijama. A to nije nešto što mi želimo reći. To ne smije biti naša poruka. I zbog toga će se Europski parlament tome protiviti i mi ćemo pripremiti drugi prijedlog s drugim brojkama. Još nešto što su neki kolege spomenuli također gospodin Boštinaru, vezano je za kohezijski fond. Ako režemo kohezijski fond za 46%, što to znači? Da li nam treba taj instrument ako sada imamo samo polovicu sredstava? Koja je onda naša namjera i naš cilj s time? To je kao da više ne želimo imati kohezijski fond u kohezijskoj politici, a to je jedan od glavnih instrumenata. Tako da je zaista upitno što želimo time postići. I onda povrh svih ovih rezova dozvoljavamo lagan prijenos fondova iz kohezijske politike u druge instrumente Europske unije. Zašto ne bismo imali suprotno? Zašto ne bismo kohezijsku politiku nadopunjavali iz drugih instrumenata, a ne uvijek iz kohezijske politike davali drugim instrumentima? Jer sada države članice mogu na dobrovoljnoj bazi odlučiti o sredstvima do 5% iz svakog fonda u novi Invest EU instrument koji je lakši za provesti i oni će biti motivirani da daju 5% tom novom Invest EU instrumentu. Zašto ne bismo radili suprotno? A također ovaj ovih 10 milijardi za Connect Europe iz kohezijskog fonda koji je već smanjen za 46%. Pitanje je kakva je budućnost kohezijske politike. Moram spomenuti i ove makroekonomske kondicionalnosti i činjenicu da tu imamo jedan prijedlog e, novog programa za podršku reformama, a proračun za to je 25 milijardi eura. A u isto vrijeme u našoj uredbi u prijedlogu komisije imamo zahtjev da države članice koriste fondove kohezijske politike za podršku reformama. Zašto? Zato što jer već imamo novu omotnicu 25 milijardi eura za reforme, a sada moramo još u to prepacivati sredstva iz kohezijske politike. Zašto ne bismo imali suprotno? I mi to naravno moramo odbiti, moramo se tome protiviti. I želim samo reći da ovaj prijedlog komisije ne podržava kohezijsku politiku, već o njoj šteti. Ne možemo se s time složiti. Još samo jedna napomena tiče se činjenice da u novoj uredbi imamo toliko puno uvjetovanosti. To nije prihvatljivo. prihvatljivo. U trenutnoj uredbi počeli smo sa makroekonomskim uvjetovanostima i eksante uvjetovanosti sada u novoj uredbi povrh toga imamo još poboljšane eksante uvjetovanosti još imamo i uvjetovanosti za kršenje koje se ponovno uvode i zatim za vladavinu prava. Dakle, čini se da radimo sve kako bismo kohezijsku politiku zakomplicirali i blokirali kohezijske fondove za krajnje korisnike, male srednje poduzetnike, nevladine organizacije i slično. I to definitivno nije dobra poruka. Hvala. Lazvam speaker from Gospodin Pamo Branda u ime odbora regija i vam Štovane dame i gospoda, hvala lijepo. Ću pokušati biti kratak, puno toga je već rečeno i želim se usredotočiti samo na onaj dio koji se tiče suradnje, a isto tako koji sam pratio kao pod predsjednik prekograničnih regija što se tiče prekogranične suradnje i sve rasprave o tome, o budućnosti kohezijske politike europskog proračuna i uvijek načelo dodane vrijednosti se spominjalo kao vodeće načelo i ne znam boljeg primjera za ovakvu prekograničnu suradnju. Gospođa Mihalova, mi smo imali konferenciju u svibnju po e, razdoblju nakon 2020. godine i rečeno je da prekogranična suradnja mora e, dobiti zaista veliku potporu. Nažalost, e, prijedlozi ovo ne odražavaju i niti se nalaze na pravom mjestu. Govorimo o 4,6 milijardi eura mobilnosti, vojne mobilnosti, to je više nego za prekograničnu suradnju i kada a isto tako koja se tiču trećine građana koja žive u pograničnim regijama. Čini mi se da moramo novac ipak eh, dobro potrebiti. Preko suradnja nije samo novac, već je to i okoliš. Čestitati komisiji kada su revidirali ovo i kada su vidjeli prepreke i kada su izradili ovaj vrlo hrabri eh, mehanizam prekogranične suradnje, te isto tako eh, koji uključuje Interreg. Druga stvar, e, govorili smo o izgradnji povjerenja i približavanje građanima. Želim dati jedan primjer u češko-polskom programu, a ja stanujem na granici sa e, Poljskom i Njemačkom. 400 tisuća sudionika u projektima Interega i 300 tisuća od ovih sudionika sudjelovali se u malim projektima. Stoga mislim da smo time postigli velik uspjeh E, dakle naše tri institucije koje smo uspjeli e, ustaviti ovaj projektni fond za male projekte. Naravno, raspravljali smo o svim mogućim segmentima i na odboru regije, ali po prvi puta se ovo dogodilo i stoga je to bio jedan velik iskorak u smjeru da se kohezijska politika približi ljudima, a isto tako i na ove razine kada je riječ o pojednostavljenju velik je broj tu kontrola, a isto tako i zakonske mm, nejasnoće. Što se tiče prekogranične suradnje, komisija predlaže da za male projekte do 100.000 eura e, treba obvezujuće imati pojednostavljenu proceduru i to je upravo dobar smjer kretanja. Međutim, kad je riječ o programima kao takvima, sami korisnici e, koriste e, paušalne iznose i jedinične troškove, ali kad je riječ o sufinanciranju financiranju iz općina, e, tada može nacionalna kontrola tražiti svaku pojedinačnu fakturu i svaki cent. Stoga ja moram ipak odraditi ovaj prošireni posao praćenja e, samog projekta. Možda u sporazumu partnerstvu europski projekti kao takvi i EU zakonodavstve i pojednostavljena procedure moraju se poštivati od strane nadzornih organa u državama članicama. Samo tako možemo ići naprijed. Hvala vam lijepa. Hvala. Zadnji govornik u ime odbora regije, gospodin Čolon, molim vas da budete kratki kako bi i povjerenica mogla odgovoriti na sva pitanja. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Vrlo kratko, nekoliko kratkih napomena. Želim podsjetiti još jednom da još uvijek puno posla jest pred nama, a isto tako i prijedlozi koji su pred nama, moramo ih razmotriti, ne smijemo zaboraviti da prije nekoliko tjedana uopće nismo bili sigurni da ćemo uopće imati e, buduću kohezijsku politiku koja e, bi e, išla u korist svih europskih regija. Sada kada pogledamo prijedloge koji su na stolu i kada ih međusobno usporedimo i kada ih usporedimo sa brojkama iz prethodnog programskog razdoblja, tada mislim da mogu ukazati da ne smijemo zaboraviti da se i stvari mijenjaju kad je riječ o kohezijskoj politici. Ona se mora prilagođavati. Puno toga u međuvremenu se promijenilo u EU i to od prije sedam godina kada smo imali početak sadnjeg eh, programskog razdoblja. Sedmo izvješće o koheziji koje je, mm, dakle, predočila komisija u kojima imamo i neke zaključke. Vidimo da postoji jedan e, smjer kretanja i razvoj određenih regija, a neke regije pak e, imaju visok stupanj rasta, dok neke druge regije su imali velike posljedice same krize koju su morali savladati. Mislim da u tom izvješću je potpuno jasno naznačeno da u nekim regijama koje imaju srednju razinu prihoda i koje su ispod srednje razine prihode, zaista postoji ogroman rizik od toga da će ove regije zaostajati uvelike za drugim regijama ukoliko ne shvatimo ozbiljno njihov njihovu situaciju. I samo izvješće je ukazalo na to da upravo te regije koje imaju najmanje stope rasta e, jesu pogođene ovim ovakvim politikama. A isto tako je komisija predložila da se e, proširi pojam prijelaznih regija. Čini mi se da je jako važno da se držimo i ove ideje jer na neki način time se odražava e, i ona pozicija koje i zastupao odbor regije kad je reč o sufinanciranju. Sufinanciranje ovih regija svakako bi trebalo biti na razini 70%. Europska unija posljednjih godina se značajno promijenila i mijenjat će se i dalje. Evo, kao dakle, jedan pojam Brexita, e, mnogi će osjetiti posljedice e, svih e, ovih događanja, a isto tako sada već moramo biti e, na tragu nastavka kohezijske politike i isto tako poduzimanja e, svih koraka kad je reč o razmjeni dobara i razmjeni e, dakle bilo da je to fond između samih regija i prekograničnih regija moramo to razmotriti. Međutim, sigurno će postojati granične regije u budućnosti na temelju ove situacije u kojoj se nalazimo. Stoga se moramo brzo pripremiti na ovu situaciju. Stoga bih zamolio i vaše mišljenje, gospođo povjerenice. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Imate riječ, izvolite. Pokušajte odgovoriti na sva postavljena pitanja, a znamo da nikada nema dovoljno vremena kad mi imamo naše sastanke i zajedničke sastanke. Hvala lijepa. Kao i uvijek, e, uvijek mi je zadovoljstvo, to sam već istaknula, danas je to zaista bila zanimljiva rasprava. Naravno, kad je reč o nekim temama, e, nemamo istovjetno mišljenja, ali mislim da je i današnji sastanak dodatna potvrda zajedničkih razumijevanja, a općenito budućnosti kohezijske politike, a koja ide u korist građana i Drago mi je da je gospodin Boštinaro istaknuo pro to koji je e, moj sunarodnjak iz i želim započeti s onime što je on istaknuo, a to je Čini mi se da je kohezijska politika nema e, političku obojenost e, živjeti i za svih ovih naših nekih predrasuda, isto tako i e, na neki način braniti ovaj najvažniji instrument koji je značajan za sve regije. Svi zajedno možemo se suglasiti oko toga koliko je važna kohezijska politika, a isto tako i koliko je važna potreba e, da se nacionalna, regionalna i lokalna razina povežu. Stoga sam sretna da ne samo da se raspravlja sa e, časnim zastupnicima u Europskom parlamentu, već isto tako i susreti se sa e, dakle, predstavnicama iz odbora regija, jer Zaista mi je veliko zadovoljstvo jer upravo ste vi ti koji ste u srži svih događanja e, naših građana, isto tako i predstavnici lokalnih i regionalnih, te isto tako vi ste predstavnici naših glasača na razini Europske unije. Što se tiče zakonodavnog paketa, vi znate da smo predstavili naš prijedlog e, prošlog svibnja, a isto tako naravno da vrlo pažljivo slušamo i čujemo sve vaše komentare, analiziramo ih. Sada čekamo Europski parlament e, i vas, a isto tako je vijeće, da postignu sporazum kako bi se započeli pregovori, a to je jedina mogućnost. Moja zamisao jeste da na neki način imamo ambiciozni plan i da započnemo sa trilogom u prosincu, iako ste vi, gospođo predsjednice i gospodine predsjedniče, a bilo bi dobro da nemamo nikakva odgađanja. S tim u vezi, a isto tako želimo početi e, implementaciju e, na vrijeme e, svega ovoga, a ne dakle u, u zadnji tren čini se da je krajnje vrijeme da e, u prosincu započne trijalog. Kao što sam istaknula i istaknula u Sibiju u ožujku tijekom e, rumunjskog predsjedanja da želimo postići taj sporazum do zacrtanog e, datuma. Svi smo mi dio ovog Europskog parlamenta, ovog doma, ne glede na to koliko, e, koliko je naše iskustvo, koliko saznanja imamo, izuzetno je važno da novi parlament e, ne smije započeti e, svoj saziv sa pregovorima sa komisijom i vijećem. Bilo će jako važno i za regije, i za države članice, i za predstavnike u vijeću. Ja bih govorila o šefovima država i vlada i svi oni koji predstavljaju države članice moraju biti svjesni e, eventualno štete koja bi se dogodila odgađanjem ovog prijedloga nakon europskih izbora. Kao što ste kazali, ne znamo kako će izgledati novi sastav e, parlamenta. Sigurno smo da će trebati vremena da se parlament mora imati neko razdoblje za samo organizaciju, znači sigurno je to pola godine, pola godine koje će zapravo e, biti upotrebljen iz nacionalnih izvora, e, ne samo dakle za završavanje postojećih projekata, već isto tako za sve ono što je predviđeno u čitavom razdoblju. Nadam se i uvjerena sam da ste svjesni samih e, financijskih aspekata prijedloga koje treba riješiti, oko kojih se treba suglasiti na razini naših e, šefova država vlada i na ministarskoj razini koji zapravo predstavljaju e, države u Europskom vijeću. Međutim, sve ono što se tiče odredbe i samih uredbi, sve je to u rukama Europskog parlamenta. Mnogi od vas Postavili su vrlo detaljna pitanja koja se ipak nalaze u rukama Europskom parlamentu već u ovom trenutku gospodin Schneider koji je postavio pitanje o indikatorima eh, u istočnoj u Njemačkoj. Eh, sve je to uvijek je BND po glavi stanovnika ne gleda da li je to istočna ili zapadna Njemačke po upravo tom obrazcu eh, što je niži to ćete manje dobiti. Međutim kako će se sama raspodjela sredstava izvršiti to je nešto što je e, dio nacionalnog i regionalnog programa. Morate već sada započeti stvarati ovaj program, dakle od ovog trenutka čini mi se da ipak je jako važno da se moramo vratiti prema našim i obratiti našim nacionalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, započeti e, da se e, dovede do kraja ovaj postojeći programski period, ali isto tako i pripremati e, nove programe koji su zreli za novo programsko razdoblje. Mogu se suglasiti sa svima kad je riječ o strateškim e, vezama između e, parlamenta, komisije i odbora regija, a kad je riječ isto tako i s druge strane vijeća, prijedlog N plus 2, to se nalazi u vašim rukama, mi smo uvijek naše prijedloge upućivali sa formulom N plus sa našim pojašnjenjima koje su uvijek popratili ovaj prijedlog. Naravno, sada je u vašim rukama, to jest Europskog parlamenta, da o tome odlučite. Čajni mi se da je ono što je gospodin kreli istaknuo jako važno. Nije to svakodnevni posao, ogromna je odgovornost koja se nalazi pred nama i to vjerojatno je za sve generacije koje dolaze moramo biti bliski građanima, moramo isto tako biti u mogućnosti ponovno steći povjerenje, zaustaviti ovaj euroskepticizam i valove euroskepticizma, to je najvažnija investicija o kojoj govorimo i nismo možda dovoljno spremni pokazati sve što činimo. E, isto tako svjesna sam da se mora e, učiniti recipročno nastojanje, e, dakle u državama u kojima nisam osobno bila, e, gdje se uopće ne spominju europski fondovima. Naravno, ne moramo svi mi biti svugdje i na svim mjestima gdje se e, uopće e, inauguriraju neki projekti. Međutim, zaista je krajnje vrijeme da ovo moramo zaustaviti, da sve loše dolazi iz Brisla, a ovo nisu samo projekti koje se ne spominju E, i da je riječ o europskim novcima, da li je to na razini gradonačelnika regija, nažalost isto tako i na ministarskoj razini koji sada dolaze na Europsko vijeće i kažu da komunikacija to je naša e, želja, međutim kad se vrate kućama i kad je riječ o inauguraciji projekata uopće se ne spominje da je 85% projekata financirano europskim sredstvima kroz e, solidarnost Europske unije. Kada govorimo isto tako o Interreg programu i suradnji e, prekogranične naravi, tada zna znate da imamo e, komunikaciju koju smo izradili i sada moramo prenijeti ovu komunikaciju u stvarnost. Radimo isto tako i na smjernicama kako bismo uopće vidjeli kako možemo pomoći državama članicama u prekograničnoj suradnji na dobrovoljnoj osnovi, e, dakle na bazi zakonodavnih rješenja jedne ili druge države koje može biti ili prednost ili nedostatak za ovu ili onu stranu. Za mene je prekogranična suradnja je nešto što je izuzetno značajno koje mi uzimamo zdravo za gotovo, međutim ne samo da e, imamo e, gospodarski rast, već isto tako jedna mogućnost da se koristimo upravo povezivanjem našeg kontinenta. Uzimam za primjer Slovačku i Češku, ali isto tako i Donja, Austrija, Bratislava, kada e, Frankfurt i Stubice tisuće ljudi koji su e, poginuli, koji sada ipak e, se ide i na univerzitet i E, dakle, to je jedan mirovni program koji ne samo e, s naše strane biva potican, već je pitanje koliko se mi sami želimo uloziti u ovaj mirovni program. Taj se program nije stvarao u Dublinu ni u Londonu, već, Londonu, već u Brislu, a ako treba e, u ova turbulentna područja unijeti mir, onda su to ti programi i želim da i vlade nastave ove programe i ovaj dodatni E, program kad je riječ o 2020. godini. Brexit kao jedno zadnje pitanje koje utječe na sve nas e, jer e, gubimo drugog po veličini neto doprinositelja proračunu sada kada se sve bude završilo ćemo vidjeti što će povjerenik Barnier kao glavni pregovorač postići ali koji je bio i povjerenik za regionalnu politiku vidjet ćemo koliko je to važno da se ovaj financijski sporazum postigne kada to postignemo do 2023. 23. godine London će doprinositi i dalje e, samom alociranju, odnosno e, nastaviti uplaćivati, a isto tako kada je riječ o gradovima i regijama e, samo da spomenem, univerzite u Glasgowu, u Manchesteru i tako dalje. Tamo se nalaze naši građani na studijima. Naravno, kao što je gospođa predsjednica kazati, nema dovoljno vremena nikada za sve teme koje su ovdje spomenute, međutim želim istaknuti u ovom trenutku da e, tijekom e, Europskog tjedna građana mislim da smo tamo shvatili i vidjeli koliko je značajno uključiti se e, i sa svim dionicima više od 6000 ljudi koji su se nalazili u gradu i koji su zajedno sa novinarima promovirali kohezijsku politiku, a isto tako raspravljali o samoj kohezijskoj politici. Jedan od glavnih značajki ovog Europskog tjedna regija je i obraća se i najmlađima. E, jer upravo mladi su oni koji će se naći na svim konferencijama i na svim ekranima na kraju krajeva, ipak je riječ o njihovoj budućnosti i drago mi je što smo uspjeli e, uključiti toliko mladih. Jučer sam sudjelovao u jednoj izuzetno e, interesantnoj raspravi gospodin Juncker sa nekoliko predstavnika mladih iz Hrvatske koji rade i djeluju u Ujedinjenoj kraljevini ili neki njemački e, predstavnici koji rade negdje drugdje Erasmus, Interreg, transnacionalni projekti, to su izuzetno važne segmenti za uključivanje, pa nije to samo zdravo za gotovo palo s neba, to je sve zahvaljujući Europske unije i pripadajući ovoj europskoj obitelji. Jako je važno da toga uvijek budemo svjesni. Što se tiče nekih drugih segmenata koji su možda ipak tehničke naravi, možda nekom drugom zgodom kada ćemo razgovarati o podnastavljenju, tada moramo svakako govoriti o jedinstvenoj reviziji i o smanjenju troškova želimo imati povjerenje i E, nacionalnim revizorima i revizijama, meni je potpuno jasno da e, krajnji korisnici moraju se ustrojiti na implementaciju negoli u prikupljanju dokumentaciju i vršenju nadzora nad ovom dokumentacijom i papirima. Zaista mi je drago i zadovoljstvo e, biti s vama i susresti ste ponovno s vama. Nadam se isto tako da ćemo iz ove prostorije izaći sa upravo E, misli o idejom da započnemo e, na trialogu da i VFO, a isto tako sve uredbe i odredbe, e, da o njima prozborimo što je to prije moguće. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam. Hvala gospođo povjerenice. Gospođa Mihajlova, hvala i vama. Nadam se i nemamo sada vremena možda za zaključke jer moramo završiti mm, za tri minute. Ja bih želio zahvaliti svim sudionicima. Vidim da smo svi na istom tragu i odbor regija i Europski parlament e, imamo iste ideje. Možda je to upravo prednost za sve nas e, kada možemo koristiti se e, samo observacijama, dakle nismo samo članovi, ako možemo za nas izvući određene zaključke koji kao takvi mogu biti e, biti uključeni u prilogu u nekoj budućnosti. Sada je pred nama rasprava između nas samih i nadam se da će i ova rasprava biti u konačnici vrlo uspješna, a poglavito kad je riječ dakle, o krajnjem ishodu za naše građane. Hvala, dozvolite da ja sa svoje strane podržim sve ove e, rasprave koje su ovdje iznesene zaista je potpuno jasno vidljivo da imamo zajedničku viziju budućnosti same kohezijske politike. Jasna nam je uloga same politike, jasna nam je i odgovornost koju nosimo s time, znamo koliko su važni e, sami rezultati kohezijske politike koje donose izravno građanima i koje moramo prezentirati građanima biti odrešite, biti fleksibilan i biti bliza građanima. To je poruka svih nas sa našeg današnjeg sastanka. Hvala svima i nadam se da ćemo imati prilike ponovno raspraviti ove teme. Dozvolite da spomenem još e, dvije, e, dvije tehničke točke u 11.45 e, odbor ređi nastavi, nastavlja sa glasovanjem. Molim vas da se nađemo u ovoj dvorani a ja i gospodin Osvald i gospodin Kret imat ćemo kratku e, konferenciju za medije kako bismo upravo medije izvijestili o našem današnjem sastanku. Dakle, u 11.45 odbor reći. Hvala. Yeah.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

Hvala Hvala Hvala. tim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

I say welcome to all Pozdravljam sve članove odbora regi i eh, hvala vam lijepa, vrijeme je za glasovanje. Vi znate da je razlog i za e, promjene dnevnog reda činjenica da su naši članovi e, u, e, angažirani na drugim aktivnostima i pokušali smo ovo kombinirati zajedno sa sastankom s Koterom i s glasovanjem. Pa prema tome zahvaljujem što ste nam se pridružili i možemo prijeći na glasovanje. Dakle, prvo je e, glasovanje o promjeni e, odredbi u e, pogledu strukturnih reformi. 20. lipnja je podneseno izvješće gospođa Krell i gospodin Van Nistelrooy e, odlučili su odbaciti ovaj, ovo izvješće i to je od šest podržalo pet članova e, odbora. Dakle, imamo pet amandmana o kojima treba glasovati. Ja ću pojasniti postupak. Podržavate li odbijanje prijedloga morate glasovati protiv svih amandmana. Ako podržavate prijedlog komisije morate glasovati za barem jedan amandman. Gospodine Van Nistelrooy, imate li vi što za reći? Ne, točno ste rekli. Ovo je gotovo povijesni trenutak. Po prvi puta ređi odbacuje postupak, barem u mojih 15 godina ovdje, i e, ovaj put su otišli doista predaleko. Mi smo proširili u plenarnoj program e, i e, Mislim da su ovaj puta e, otišli pred daleko e, s kohezijskim fondom e, i nakon novog VFO-a stvari će izgledati drugačije i doista otkazujemo povjerenje. Hvala vam lijepa. Možemo sad prijeći izravno na glasovanje. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman drugi. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. NV1, amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. Uh, to, uh, Prelazimo na konačno glasovanje. Otvaram. Pojedinačno glasovanje. And vote is closed. Zatvaram. Prijedlog komisije se odbija. Hvala vam lijepa na glasovanju. Sljedeći... Sljedeće glasovanje je o e, mišljenju koji je gospodin Von e, pripremio privremeno izvješće o VFO-u 2021 do 27 stajalište parlamenta u cilju postizanja dogovora. Gospodine Von, želite li vi nešto reći? Neki su, neka od mišljenja koja izrađujemo važnija su od drugih. Ovo je jedno od najvažnijih i omogućuje nam utjecaj na sljedeći VFO i znam da se očekuje od ovog odbora e, da predloži neke stvari kod pregovaranja o sljedećem VFO-u E, mi smo razgovarali s izvjestiteljima u sjeni s drugim kolegama, predložili određene kompromise, pa onda želim reći kolegama, čak i ako su potpuno zadovoljni s izvješćem, a ako nisu zadovoljni s kompromisima, molimo vas da glasujete za ovo mišljenje bilo bi e, doista e, pogrešno da ovaj odbor ne stavi nikakve prijedloge e, pred odbor za proračun. Hvala vam. Glasovanjem. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, provjera. Još jednom elektroničko glasovanje, amandman 14. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Evo, ovo je rezultat. 17 prema 14. Amandman 16. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 20. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Amandman 25. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. amandman. To je identično, odbija se. Amendment 28. Uh, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 27. Ne razmatra se. ne, 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja. Oprostite. 30. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali provjeram sada. 40. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 7. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. amandman 52. Za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. Provjera, provjera, amandman 52. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbija se. 62. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjeravamo 62. Otvoren glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. Ne razmatra se je 53 usvojen. 58. glasujemo za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvoje se. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 63. za, protiv, suzdržani, mislim da se usvoja. 64. je povučen zajedno sa 65. jer su isti 66. Ne glasujemo za 66. Ne, oprostite. 64 se povlači, 65 ne. Dakle, glasujemo o 65. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjera, glasovanje otvoreno. Zatvaramo. Odbija, odbija se. 68, 69 su identični. Ne razmatraju se jer su prethodno 65 i 67 usvojeni. I sad amandman 70. za protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Treći amandman, elektronička provjera. Glasujemo. Zatvaram. Odbija se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti za, protiv, suzdržani, možemo li provjeriti, molim vas. Peti amandman, Elektronički. Zatvaramo. Usvaja se. Što je sa šestim? Ne razmatra se. Sedmi. Za. Protiv suzdržani. Mislim da se odbija, provjera. Sedmi amandman, elektroničko glasovanje, izvolite. Zatvaramo. Odbija se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Zatvaramo glasovanje. Usvaja se odluka o odbijanju prijedloga komisije. Ovo je bilo glasovanje, a sad zatvaram sastanak. Vidimo se u 15 sati. Hvala vam.